Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, ja vas molim da sjednete. Dobro jutro. Započet ćemo odmah s našim e, sastankom. Želim svima zahvaliti što ste nazočni na ovom sastanku SED-a. Evo, ovaj sastanak će biti prenesen na internetu, a prioritet je dan e, jezicima e, punopravnih član, članica ovog odbora, e, pododbora za vanjske poslove i sigurnost. Željela bih da usvojimo dnevni red ukoliko nema nikakvih primjedbi. Pretpostavljam da je onda dnevni red usvojen. Željela bih spomenuti dvije točke našeg dnevnog reda koje će biti u zatvorenom obliku in kamera. To će biti razmjena e, mišljenja e, sa profesorom e, Biskopom će imati dvije točke koje će biti u zatvorenom obliku. Kada ćemo govoriti o situaciji u Siriji u opkoljenom gradu Alepu. A druga vezana za sigurnosnu situaciju e, na Zapadnom Balkanu. Dakle, pretpostavljam da smo usvojili dnevni red. A sada ćemo usvojiti e, zapisnik e, dvodnevnog sastanka 12. i 13. listopada 2016. Rok e, za podnošenje primjedbi i rezervi je do kraja ovoga sastanka, zato vas molim da e, obavijestite tajništvo o bilo kakvim mogućim e, rezervama koje biste mogli imati. Ukoliko nemate primjedbi ili rezervi, pretpostavljamo da su da je zapisnik usvojen. Idemo sada na sljedeću točku našeg dnevnog reda. E, moje je veliko zadovoljstvo i privilegija da e, zaželim dobrodošlicu profesoru Svenu e, Biskupu koji je profesor za istraživanje na sveučilištu u Gentu i direktor vrlo poznatog Kraljevskog instituta za međunarodne odnose u Egmontu. Naša tema razmjena mišljenja biti će provedba globalne strategije, a posebno utjecaj te globalne strategije na transatlantske e, odnose u području sigurnosti i obrane. Dame i gospodo, Današnji dnevni red je usvojen, pa bih e, htjela dati riječ bez odgađanja profesoru Biskopu. Izvolite, profesor. Puno vam hvala. Puno hvala na pozivu. Jako nam je drago što smo, što smo došli natrag u sede. Od kada je promijenjen e, ulaz u parlament, e, nisam bio ovdje, to sam primijetio. E, mogu vrlo e, kratko nešto reći o utjecaju transatlantskih e, transatlantskih sigurnosnih i opremenih odnosa na globalnu strategiju. Zato mislim da do sada ipak nije bilo nikakvog učinka, međutim očekujem da želite da ipak kažem nešto, <laughs> pa pa ću podijeliti moj uvod na dva dijela. Jedan je vezan za E, obranu, a želio bih e, reći nešto i o e, diplomaciji i trgovini, jer to je blisko povezano. Što se tiče obrane, ako provedemo ono što kaže globalna strategija u vezi s obranom, onda bi to bilo u koris transatlantskih odnosa, zato što rasprava o razmjeni tereta i o tome e, kako to utječe na vlastitu sigurnost. Ako to usporedimo s naporima SAD-a, to će biti na e, vrhu e, samog, samog programa Donalda Trumpa kada on službeno postane predsjednik. On je to naravno drugačije rekao i stvorio određene dvojbe vezane za, za važenje članka 5 NATO-a Međutim, rasprava o e, dijeljenju tereta ide e, u prošlost sve od e, Kennedyjeve vlade. Siguran sam da jedini način na kojim možemo ojačati našu obranu je da se više potrudimo. A ako na neki način sakupimo napore u Europi, onda ćemo uspjeti to napraviti. Međutim, Iskreno govoreći, ja ne vidim veliki napredak. E, usprkos e, vrlo detaljnim zaključcima vijeća koje, smo donijeli 14. studenog. Međutim, učinio sam jednu malo zločestu stvar. Otišao sam e, na zaključke vijeća iz prosinca 2013. I ako pogledate i usporedite taj tekst sa tekstom kojeg smo donijeli u studenom, E, teško je vidjeti e, koji tekst je e, ove godine napisan, a koji je napisan prije tri godine. Dakle, krećemo se u krugu. Evropska unija je opet rekla da može djelovati kao facilitator na razini Evropske unije. Međutim, još uvijek ne znamo je li koja država članica još uvijek još spremna koristiti te, te mogućnosti. Dakle, to je prva stvar koju sam želio reći vezano za obranu. Želi li netko nešto učiniti? I vidimo da ima jako mnogo prijedloga od e, samog, same objave strategije i od, stre, od Brexita, jedna francusko-njemačka, jedan francusko-njemački prijedlog i jedan španjolsko-talijanski prijedlog. Međutim, te države članice još uvijek nisu sigurne želeli djelovati u vezi s tim prijedlozima. Jedan konkretni primjer je da jedno jutro me posjetio njemački e, ministar obrane e, da e, govoreći da, da bi sa mnom razgovarao o suradnji. Na, tijekom belgijskog predsjedanja to je bilo na dnevnom redu i to je bio jedan sastanak gdje su Njemci rekli da žele PESCO, da žele to provesti. To je bio pozitivan sastanak, bili smo vrlo entuzijastični nakon sastanka. Bio je gotov sastanak, e, otišao sam pročitati svoje e-maile i vidio sam da mi je poslao jedan njemački e, jedan njemački prijatelj poslao e, sastanak između generala u Bundeswegu i rekli su da oni ne žele povećati razinu ambicije Europske unije, žele ojačati svoje napore u NATO-u. I zato koristim taj njemački primjer, međutim istu stvar E, mogu reći i za Francusku i za druge države članice. E, svi e, stalno malo govore jedno, malo drugo, ali ne postoje osiguranja da će oni koristiti u stvari ove zaključke vijeća koji su doneseni prije par tjedana. Međutim, mislim da još uvijek ne postoji jasnoća o tome što bismo mi u stvari trebali činiti. Mi smo izbjegli raspravu o razini ambicije Globalna strategija sama po sebi je vrlo ambiciozna što se tiče obrane. I neke države članice misle da ona ne govori mnogo o obrani, međutim ona zapravo mnogo govori o obrani, izrijekom govori o obrani. E, postavlja e, tri zadatka za oružane snage da e, zaštiti Europu, da izgradi kapacitete i slično, međutim oni kažu da to moramo napraviti strateški i autonomno, dakle to moramo učiniti bez SAD-a ako je potrebno. Svi znaju da te zadatke ne možemo postići e, e, ako imamo e, vojsku kakvu trenutno imamo. Jer ako želimo imati stratešku autonomiju, znači da trebamo strateške strateške rezerve i strateške susjede. Mi računamo na Sjedinjene države i na njihovu volju da e, budu naša strateška rezerva ukoliko nešto krivo krene. Dakle, mi trebamo imati vlastite rezerve, a za sada to nemamo i ne možemo to postići. Osim toga, u trenutku kada se u stvari dogodi Brexit, znači će da će nestati doprinos e, Velike Britanije. S druge strane, britanske snage ne treba zamijeniti. Međutim, kada prije Brexita e, britanske, britanski tenkovi se neće pretvoriti u bundeve, oni će još uvijek biti tamo, još uvijek će biti u Europi i ako dođe do prijetnje Europi, biti će prijetnja i Velikoj Britaniji. I ako e, se treba odgovoriti na vojni način, onda će Velika Britanija biti dio tog djelovanja, ali će biti izvan ovog e, razvojnog procesa obrane. Dakle, ako želimo potpuno, u potpunosti provesti globalnu strategiju moramo povećati razinu ambicija. Jednom kada to provedemo i kada provedemo zaključke vijeća, to je ono što države članice odbijaju raditi. I na taj način se krećemo u krugu. E, Zaključki vijeća daju nam mandat da e, povećamo kapacitete, međutim i e, pravi se da postoji nova razina ambicije, ali zapravo ne postoji velika razina ambicija, nema kvantitativnih pokazitelja koliko operacija i što u stvari želimo činiti. I zato se stalno krećemo u krugu postoji nedostatak veze između same globalne strategije koja povećava razinu ambicije, zaključka vijeća koji se drže sadašnjih razina ambicija, a opet imamo mandat e, da, e, da revidiramo zahtjeve, ali ne znamo u vezi s čime. I to će biti jako teško e, u vojnom smislu učiniti. I ako želimo donijeti odluku o tome, države članice moraju odlučiti da ako želimo djelovati i ako želimo znati u koju svrhu želimo djelovati, moramo znati što trebamo raditi, trebamo znati metodologiju. Ja mislim da ono što mi trebamo učiniti je da od e, suradnje u obrani moramo krenuti prema integraciji obrane. Sada smo u fazi suradnje u vezi s obranom. Dakle, imamo e, projekte ad hoc nabave, s vremena na vrijeme države članice nabavljaju platforme zajedno e, kako bi uglavnom ekipirali nacionalne jedinice i moraju biti interoperabilni međusobno. Međutim, postoji vrlo malo integracije Dakle, snage e, koje se, kojima se upravlja na nacionalnoj razini e, ne može se upravljati na više nacionalnoj razini. E, recimo, prometna komanda, onda imamo nizozemsko-njemačku suradnju, isto tako belgijsku i nizozemsku suradnju u pomorskom, u, u, u mornarici. Međutim, ako želimo ostati relevantni, moramo izgraditi multinacionalne pakete oružanih snaga gdje nacionalne e, oružane snage se mogu, e, mogu biti podržane e, višenacionalnim nacionalnim snagama i jedinicama podrške gdje sve države sudionice mogu e, imati mehanizirane bataljone ali možemo imati e, neku podjelu rada u smislu medicinskih jedinica e, i neka vrsta okupljanja svih mogućih resursa iz različitih država članica. To bi napravilo razliku. Ako želite takvu razinu integracije, onda trebate e, neizbježno pravni okvir. Jer jednom kada integrirate snage, svako mora e, doprinositi e, prema onome na što su se obvezali i zato moramo imati gotovi e, pravni okvir. To ne mora biti stalna strukturirana suradnja, nego možemo povećati jednu jedan e, program između Francuske i Njemačke koji će nam pomoći ili stvoriti nešto potpuno novo, ali u svakom slučaju trebamo pravni okvir i trebamo konsolidaciju. Jer jednom kada krenete od suradnje prema integraciji, možete e, imati jednu snagu da bude interoperabilna s drugim snagama, međutim možete integrirati samo jednom. Ako uzmete sposobnost 1 i e, spojite sa e, sposobnosti A i B unutar PESCO-a, ne možete to učiniti sa snagama e, BC u skupini okvirnih, okvirnoj skupini naroda. Neki smatraju da je PESCO, da se PESCO bavi samo time da E, države članice se bave pojedinačnim projektima. Međutim, ne trebamo za to e, PESCO. EDA e to već radi. dakle, ako, treba, ako koristimo PESCO, moramo ga dobro iskoristiti, inače ćemo izgubiti te mogućnosti. Zato mislim da je sada loptica na našem terenu u Europi. I E, nadamo se da ćemo sljedećeg tjedna na Europskom vijeću vidjeti e, koje su namjere država članica. Inače se bojim da će plan provedbe ostati samo plan, bez provedbe. Drugi dio mojih primjedbi, biti ću kratak, mislim da će biti teško i da postoji mnogo e, mogućnosti ovdje za e, diplomatskim e, napetostima između SAD-a i Europe. A za sada u stvari čekamo kada god počinje neka nova administracija SAD-a, mi puno o tome govorimo, ali u stvari čekamo. Čekamo da vidimo što će Trump učiniti, s kime će se naći, i jednom e, kada e, e, u stvari postane službeni predsjednik, vidjet ćemo koji je u stvari naš diplomatski program u sljedećih 3-4 godine i da naravno kontaktiramo novu američku administraciju. Globalna, administracija, globalna strategija govori više o obrani nego o diplomaciji. I ne vidim da je e, diplomacija na vrlo visokoj razini prioriteta što se tiče provedbe. E, jedna od tema su odnosi s Iranom. Za republikance Iran je postao simboličan dosije i mogu doći u napast da raskinu ugovor e, kao e, jedan e, signal koji šalje predsjednik kao novi lider. Ne znam, ne vjerujem da će Europejci to slijediti jer za nas je nedvojbeno da moramo normalizirati odnose s Iranom, a imamo i gospodarske interese ali ne možete imati sporazum i stabilnost e, na Bliskom istoku i u zaljevu ako ne uključimo Irance. To bi bilo potpuno kontraproduktivno. To moramo pojasniti e, Trumpovoj administraciji. Drugo, postoji bojazan da će novi predsjednik e, napraviti prejeftin prejeftin sporazum sa predsjednikom Putinom, s Rusijom. Sama činjenica da e, postižemo sporazum s Rusijom e, mora biti dobra stvar da normaliziramo odnose s Rusijom, ali ne pod svaku cijenu. Po mom mišljenju, Rusija je došla do jedne točke gdje bi bilo i u njezinom interesu da se završi rat u Siriji. Dakle, Rusija je postigla svoj cilj, izgleda će Asadova vlada ostati. E, ruska intervencija je to učinila neizbježnim već prije par mjeseci. Rusija ne može ništa više dobiti jer Asada se sada ne može pobijediti. Dakle, nema smisla s ruskog stajališta da nastavi s ratom, što znači da imamo zajednički interes i Amerikanci, i Rusi i Europejci i da ne trebamo postizati sporazum pod svaku cijenu, posebno e, ne u smislu Istočne Europe i Ukrajine. Naravno, to se može nijansirati. Znamo da e, se Krim neće vratiti Ukrajini. i Svi znamo da e, članstvo u Europskoj uniji i NATO nije nešto što će se nuditi Ukrajini. Ako je to implicitno, to će možda biti prihvatljivo za europejce, iako možda ne za Ukrajince, a što se tiče e, toga trebamo e, e, trebamo poštovati sporazum iz Minska, to jest da Ukrajinci imaju potpunu kontrolu nad granicama Ukrajine. Naravno, postoji napast da bi predsjednik Putin se mogao dogovoriti sa Trumpom. to, to bi mu dalo zadovoljstvo da e, bude prepoznat kao veliki lider. Međutim, mogu zamisliti da će se ti odnosi vrlo brzo e, pokvariti ako se eh, Putin, eh, ako se Trump eh, udalji previše od NATO-a i Europe, onda bi Putin mogao postati pohlepniji i ne bi htio postići kompromis. Ako Trump se želi dogovoriti oko Sirije, kako će se dogovoriti e, s Putinom, a da ne uključi Irance? To nije baš tako jasno. I zato Trump treba napraviti e, dogovor e, o Siriji ili nema dogovora s Iranom ili dogovor s Rusijom, ali onda neće poštovati svoje, svoje obveze, američke obveze prema NATO-u. Želim isto tako spomenuti da je e, premijer Abe već e, posjetio e, Trumpa i nakon nekoliko dana je Trump rekao da će on raskinuti trans pacifičko partnerstvo. Naravno, ja nisam bio toliko za, za to partnerstvo jer je to isključivalo Kinu, a to nije bilo baš korisno za stabilnost. Međutim, ako on e, raskine e, taj e, TTIP i ako ne zamijeni to s nečim i stvori loše odnose s Kinom, onda će stvoriti vrlo veliku prazninu u vezi s Azijom i probleme za zemlje kao što su Singapur, Vjetnam i Japan koje neće, biti, neće želiti biti uključene u, to, u tu orbitu i to će E, učiniti stvari mnogo kompliciranije, a e, uključit će i Filipine koji su se sad približili Kini. Za nas to ima zanimljive implikacije. Upravo smo najavili u globalnoj strategiji da želimo e, ubrzati zaključenje ugovora AFTS sa Azijom. To će onda dati mnogo veću geopolitičko značenje Dakle, mi ne možemo e, zamijeniti SAD kao e, sigurnosni jamac, međutim, kroz AFTS možemo pomoći onim zemljama koje se žele malo udaljiti od Kine i pomoći im da to postignu, ali moramo biti svjesni političke važnosti e, naše, našeg trgovinskog prisustva tamo i da će se on, da to prisustvo povećati. Dakle, u zaključku rekao bih da je to nekoliko pitanja oko kojih e, e, Europa može voditi aktivnu diplomaciju, ali do sada to nisam vidio. Te, ta pitanja ne nalazim na, popis, na popisu prioriteta o kojem je govorila visoka predstavnica ili u provedbi globalne strategije nego je vjerojatno da će Europa ići u na drugačiju stranu nego Trumpova administracija, ali bitno je da imamo jasan put i da e, to priopćimo e, Trumpovoj administraciji e, vrlo brzo. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa na vašim uvodnim napomenama. Sada bih prepustila riječ članovima, jer imamo jedan dio s pitanjima i odgovorima. Prvo gospodin Galer. Hvala lijepa, gospodine biskup, na vašim napomenama. Moram reći da zapravo se slažem sa vašim pogledom na situaciju, pogotovo kada je riječ o razini ambicije. S pravom ste rekli da ako pogledamo zaključke, samita iz 2013. u prosincu, moramo se zapravo zapitati doista da li idemo cijelo vrijeme u krug. Čini se da postoji ozbiljan nedostatak i da netko nije spreman posvetiti se onome o čemu pričamo, to je pesko. Čini se da svi tu oklijevaju, i zapravo sam dobio dojam da je njemački ministar obrane e, isto takav i on je sam, ona, ona je sama to rekla. Ona govori o aktiviranju peskoja i iritantno je zapravo kada onda odete u Boni na konferenciji čujete da se to zapravo ne razmatra na jedan ozbiljan način. Moramo doći do trenutka kada ćemo se oko nečega čvrsto složiti, ne možemo imati toliko neslaganja među državama članicama koje s jedne strane govore o konsenzusu, a s druge strane to u stvarnosti uopće nije slučaj. Također e, dijelim vaše mišljenje da nam nedostaje proaktivan pristup. I to u odnosu na novu američku administraciju. U ovoj fazi bih volio da gospođa Mogherini posjeti Sjedinjene američke države i da posjeti Trump Tower, jer mislim da ona tu ima, može odigrati važnu ulogu i može zapravo artikulirati što Europa želi, koji je stav Europe, a ovo je pravi trenutak da se posjeti gospodina Trumpa koji ima e, jako kratak raspon pozornosti, jako mali raspon pozornosti važno mu je uputiti poruke. Jer ako će 28 država članica i njihovi predstavnici posjećivati gospodina Trumpa nasumičnim redom, mislim da, će, da on to neće moći pratiti, ali ako ga gospođa Mogherini posjeti, to će biti bolje. Ali ne da mu kaže što očekujete od nas, već e, mislim da bi da bi trebala pokazati veću odlučnost, pogotovo kada se radi o izdvajanju 2% e, proračuna za obranu unutar nato I zanima me što mislite i o tome. To je naravno i pitanje financiranja. Spomenuli ste mogućnost Europskog fonda za obranu. Imamo onaj stari mehanizam Athena za procjenu doprinosa. Mislim da taj mehanizam nije previše učinkovit, niti svrhovit, jer određene države članice daju svoje doprinose, a druge nisu uopće uključene ili se jednostavno ne mogu priuštiti dati financijski doprinos, niti, na primjer, aktivirati svoje mornarice i to iz financijskih razloga. Koja je dakle vaša procjena što je sa mehanizmom Athena, može li ga se restrukturirati i poboljšati kako bismo poboljšali taj sustav uopće financiranja u Europskoj uniji. Kada je riječ o obrani, i hoće li možda biti zajedničkih projekata koji će se financirati iz Europskog obrambenog fonda. Iz e, svoje države sam čuo pozitivne komentare na tu temu. Ali mislim da bi bilo dobro imati takvo financiranje, onda bi zajednički projekti postali puno jeftiniji u smislu ekonomije razmjera, planiranja, nabave. Vjerojatno tu postoji veliki potencijal. Što vi mislite, postoji li i politička volja? Hvala vam gospodin Freund je sljedeći. Hvala. Hvala vam gospodine Biskop. Ispričavam se što kasnim nekoliko minuta. Ipak sam uspio čuti većinu vašeg govora. Vjerojatno smo u raspoloženju prije Božića, ali eto, ja sam isto dobro raspoložen, slažem se i sa vama i sa prethodnim govornikom. Iako to nije uvijek slučaj, ne slažemo se uvijek. Ja sam e, zapravo od, od veoma dugo zagovaram aktivnu europsku politiku i kao što je Mihael rekao, proaktivniju, više proaktivnu europsku politiku i slažem se da je ovo pravo vrijeme da Federica Mogherini posjeti gospodina Trumpa. No, pomalo sam skeptičan, jer sam e, i izvještavao i pratio e, američke izbore od 1980-ih i nikada nisam bio u tolikom šoku, u tolikoj nevjerici kao sada kada imamo novu administraciju i novog predsjednika. Jer ne možete se za ništa čvrsto uhvatiti, nemamo ništa osim kampanje, a ona nam ne daje nadu i razloga za optimizam kada vidimo eh, koji je bio izborni program predsjednika Trumpa. Ne znam, e, jeste li možda čuli, neki dan sam, je Bloomberg objavio priču i priča se zvala Vodič za pesimiste za 2017. Isti članak su objavili već prije i bili su u pravu kada je riječ o Brexitu i Trumpu. E, neke druge stvari su vjerojatno, u nekim drugim stvarima su pogriješili, ali e, Kratko ću spomenuti nekoliko stvari koje oni očekuju, koje bi se mogle dogoditi. Putin bi trebao e, Putin će se navodno prestati miješati u poslove Europske unije i Amerike, a Merkel i Trump će zauzvrat e, priznati ruski utjecaj nad Bjelorusijom Ukrajinom. Kina i SAD će ući u ekonomski rat što se ne može u potpunosti isključiti, a Kina nakon toga treba pasti u najdublju recesiju svih vremena. Zatim tu je Sjeverna Koreja, koja je naravno već dugo jedan već dugotrajni problem. Ona će na, navodno e, staviti nuklearni uređaj na interkontinentalnu raketu i moći će napasti SAD Merkel će izgubiti izbore, Le Pen će ih dobiti. Dakle, puno se toga može dogoditi. Sa zadnje dvije točke se ne slaže. Mislim da Merkel neće izgubiti i mislim da Le Pen neće pobijediti. I pitam se, postoji li nešto na tom popisu iz tog članka mogućih budućih događaja što vi želite komentirati i to se želim vratiti na prvu stvar koju sam rekao što je s Europskom unijom hoće li Europska unija moći reagirati na jedan snažniji, odlučniji način, hoće li biti više ujedinjena nego što je do sada bila. Hvala. Hvala vam. Sljedeći govornik, gospodin Jurak. Hvala lijepa. prvo želim eh, zahvaliti profesoru Biskupu na njegovom eh, zanimljivom izlaganju. Hvala vam, doista ste imali eh, veoma zanimljivu prezentaciju. Pogotovo jer vi kao stručnjak možete ponuditi puno bolju priču i puno ste obavješteniji od određenih političara. Imam pitanje za vas. spomenuli ste sigurnosne probleme Europske unije i rekli ste da je u interesu država članica da se to što brže i što uspješnije riješi. Što se tiče interesa sigurnosne politike, pitanje je kakav je autoritet Europske unije na međunarodnoj razini i koliko ona može djelovati na primjer u Siriji u sklopu NATO-a, jer to je humanitarna katastrofa u Siriji, i ona naravno ima izravnog utjecaja i na sigurnost u Europi, jer u jednu ruku sirijski rat, zbog sirijskog rata e, izbjeglice bježe i to naravno kao što svi znamo u velikim brojevima u posljednje dvije godine. Smatram da nismo ostvarili značajan napredak. Puno smo diskutirali o migrantima, o migrantskim tokovima, međutim e, one probleme koji su to uzrokovali nismo riješili i ti problemi su se samo pogoršali. Europska unija stoga treba sigurnost staviti na prvo mjesto liste prioriteta i raditi u najboljem interesu država članica i Europske unije. oni koji imaju ovlasti zapravo nemaju u potpunosti slobodne ruke. I to je jedan od problema. Naprimjer, Krim, kažu da se Krim neće vratiti Ukrajini i brojni političari u Uniji već tako i razmišljaju, već su se pomirili s time. Međutim, drugo je kad to kažete na glas, kad kažete da ne planirate korake, čak ni u sklopu NATO-a. Kako biste vratili suverenitet Ukrajini, bez vratili je Krim. Jučer eh, smo imali javno saslušanje i na njemu su sudjelovali krimski tatari. i njihovo izaslanstvo, njihovi predstavnici, broj, puno njih je došlo u Europski parlament. To je mogla biti jedna politička demonstracija. Time se moglo poslati snažnu poruku, jer e, jedna sedmina stanovnika na Krimu su zapravo autohtoni stanovnici Krima. Rusija. Rusija zapravo tu predstavlja jednu lažnu demokraciju. Meni se čini da s obzirom da postoji jedan socijalni razvoj na Krimu, ako mi želimo djelovati, ako želimo napraviti razliku, moramo djelovati zajedno. Ne možemo imati samo jednu šačicu država članica koje zanima ta tema, već se, tima, već tome, tim treba baviti cijela Europska unija i trebamo poslati jasan signal da smo doista ozbiljni. Zatim, što se tiče mogućeg, mogućeg dogovora s Rusijom. tu ste vjerojatno mislili na Siriju, ali pitanje je koliko se uopće možemo sporazumjeti i dogovoriti sa Rusijom. Četvrtina država članica ima e, granicu sa Ukrajinom i oni žele vidjeti konkretni angažman u tom području, konkretno djelovanje. Jer Putin širi jaku propagandu. Dakle, pitanje u kojem ćemo smjeru djelovati. Treba zaustaviti Putina, ali mislim i treba dobro razmisliti koju strategiju upotrijebiti. Ako Putin poduzme određene mjere i mi trebamo reagirati sa vlastitim mjerama kako bismo ponovno uspostavili ravnotežu. postoji jedna razina skepticizma u određenim državama članicama i pritom ne mislim na Ujedinjenu kraljevinu jer oni su u jednoj e, specifičnoj situaciji, ali kad se radi o zajedničkom djelovanju treba postaviti pitanje što mi zapravo tu želimo napraviti. Želimo li biti igrači i akteri na međunarodnoj i političkoj sceni na jedan način na koji bismo povećali autoritet Europske unije ili će se raditi samo o pojedinačnim državama članicama ili maloj skupini država članica koje će djelovati. Kad kad govorimo dajte nam veće ovlasti pa ćemo se pobrinuti sami za sigurnost, ali mislim da to nije solidarno. Gospodin Hvala lijepo. Reagirat ću samo na onaj dio u kojem ste govorili o obrani. što se tiče vanjske politike, Mislim da smo još uvijek u zoni špekulacije vezano za ono što će u budućnosti biti američka administracija. Namjerno govorim administracija jer neće gospodin Trump u svemu samo odlučivati. Tu je i kongres gdje možda većina čak i nema isto razmišljanje kao on. Dakle, puno je toga još uvijek u zoni špekulacije. Strašimo jedni druge, možda s pravom, ali još uvijek nisam siguran što, se zapravo, što zapravo možemo očekivati. Što se tiče same obrane, ja se slažem s vama. E, potrebni su nam e, tekstovi e, koji će biti usklađeni. Dakle, bilo da se radi o akcijskom planu komisije, bilo da se radi o tekstu i dokumentu vijeća ili gospođe Mogherini. Vrlo često imamo tekstove koje smo već vidjeli, koji se nikada e, ne provode. svaki puta se dodaje pridjev konkretno. Evo, nedavno je gospođa Mogherini razgovarala sa, sa glavnim tajnikom NATO-a. Govorilo se o tome kako imamo konkretan plan sa NATO-om. Ništa tu nije konkretano. Zapravo su to samo načelne, izjave. I doista je neprihvatljivo nastaviti koristiti takav diskurs gdje se govori kako napredujemo, ali zapravo ne napredujemo. Što je zapravo istina? Vi ste to lijepo rekli i to riječima koje, odgovaraju tehnički i diplomatski način. Dakle, razina ambicija razina ambicije koju želimo za Europu. Što zapravo se svime time želimo in fine? Dakle, na kraju svega zajedničkih kapaciteta, integracije, procurement, zajednički materijali, jedinice, čemu sve i zašto sve to? Što želimo postići u konačnici? Hoćemo li imati jednoga dana hrabrosti da kažemo što u konačnici želimo? imali među 28 država članica jedna zemlja koja je spremna doista poslati svoje postrojbe na drugi kraj svijeta da bi se tamo borili. Ja ne znam postoje li država članica koja je spremna za tako što i ne znam postoje li uopće sustav odlučivanja u nekoj državi članici koji bi to omogućio. E, dakle, mi možemo se e, hvaliti suradnjom ovakvom ili onakvom, ali u konačnici koji je zapravo zajednički cilj? i to doista treba odrediti i moram priznati da u tom smislu nismo napredovali. E, što se tiče zajedničke sigurnosne i obrambene politike, dakle i ambicija te politike, ništa se ne dovodi u pitanje tu. Već pet, šest godina mi zapravo osiguravamo obuku somalijskih vojnika, vojnika. I koji je rezultat kao su Somaliji? I treba, treba se doista postaviti pitanje je li to korisno, je li to funkcionalno? Ne, mi, mi šaljemo, dakle, mi, mi smo prisutni na nekom hotspotu i to je to. E sada što se tiče somalijskih vojnika, ispunjava li Somalija svoju misiju? Je li bolje, u, ispričavam se, u Maliju? Je li bolje u Maliju? Ne. Stalno su prisutne pobune u Maliju. Postavljamo li pitanje čemu sve to služi? Mi zapravo određujemo e, ciljeve, ispunjavamo kućice i, pišemo da je nešto određeno, ali se, zapravo, e, ali se zapravo ništa ne događa. Odnosno, ne postavljamo se pitanje koji je cilj i koji je rezultat. A to je pitanje koje si trebamo postaviti. Mislim da to nekako zanemarujemo. Ovdje ću nešto reći o nečemu gdje se ne slažem s vama. rekli ste da treba preći sa logike suradnje na logiku integracije. Naravno, ponovno se treba tu postaviti pitanje konačnog cilja i smisla. E, logiku integracije trebalo bi možda prihvatiti kada je riječ o svemu što se tiče podrške i potpore. E, tu su pitanje certifikata, industrijskih certifikata, kapaciteta, E, obuke i tu bismo mogli dobiti većom integracijom. Što se tiče operativnih jedinica, odnosno borbenih jedinica, integracija, prema kojima modelu bi to bilo? Izvršni model e, kao što je e, francuski ili druga vrsta modela kao onaj koji ima Njemačka. dakle, svaki od ovih dvaju modela ima svoje povijesno i političko opravdanje. Danas, ako ćemo Evo, ako, znamo kakav problem imamo sa Battle Group. I to je problem koji nikad ne možemo riješiti. Stalno govorimo kako te battle group treba koristiti, ali nikad ih nećemo koristiti. Zašto? Zato što mi nemamo ista pravila i ako budemo jednog dana imali borbene ofenzivne misije, ne kažem da je to konačni i univerzalni cilj, ali recimo da želimo imati nekakvu ofenzivnu, ofenzivnu misiju, pravila su toliko različita i logike su toliko različite, a imaju one svoje opravdanje, mi nećemo moći, sla, mi, mi nećemo moći e, e, provoditi takve misije. Zašto Francuska šalje svoje u Mali? Zato što zna da niti jedna druga država članica nije spremna izgubiti svoje postrojbe u Maliju. Dakle, nalazimo se na nekoj vrsti raskršća. E, ja mislim da mi zapravo ne napredujemo, suprotno od onog što se tvrdi. EEAS je dobro osmišljen, sve je fino, ali sve je to zapravo jedan paket u lijepom omotu i mislim da nismo niti centimetar napredovali u odnosu na 2013. ili neku raniju godinu. Mislim da čak i naša razina ambicije nije veća u odnosu na 98. ili 99. godinu. Dakle, ja sam jako skeptičan i vidim probleme posvuda. Smatram da je izbor Donalda Trumpa najveći problem. I da budem iskren, mislim da nećemo uspjeti napredovati sa 27 država članica. E, to ne znači da treba isključiti druge, nego trebamo biti dovoljno fleksibilni. To jest, oni koji žele više napredovati, treba im to omogućiti, a oni koji to ne mogu, oni se eventualno mogu priključiti drugima. Nećemo nikoga a priori isključiti. Ali naći sporazum o globalnoj strategiji na, u, razini 27 država, Mislim da to neće ići, vidjet ćemo. Možda ćemo se vidjeti ovdje i sastati za 4-5 godina. Ali eh, ja mislim da i za 4-5 godina opet nećemo ni centimetar eh, proći prema naprijed. Jednostavno imamo eh, ciljeve koje ne ostvarujemo, misije koje ne ostvarujemo, ali insistiramo na njima zato što tako izgledamo bolje na međunarodnoj sceni. Hvala. Ana Gomaž. Profesore Biskop, drago mi je što vas vidim. I... E, žao mi je što vas nisam mogla slušati, ali morala sam glasovati na drugom odboru, pa sam zbog toga propustila vaše izlaganje, iako će mi moj asistent prenijeti sve važne informacije. E, zato ne mogu komentirati konkretno vaše izlaganje, ali imam nekoliko pitanja koje bih vam postavila. Na temelju onoga što su moji kolege već rekli, voljela bih vam dati e, svoje mišljenje, svoju percepciju. Ja mislim da Federica ne bi trebalo otići u Sjedinjene američke države i to nikako, to ne bi bilo korisno, već bi zapravo bilo kontraproduktivno. I naravno nije reč samo o Trumpu, već njegova administracija nije spremna, nije izabrao sve članove postoje drugi načini, drugi kanali koje možemo iskoristiti kako bismo identificirali što će se dogoditi i kakve ideje Trump zapravo ima. Drugo, vjerujem da u području sigurnosti i obrane naše države članice su katastrofalne, naše vlade su katastrofalne i vodstvo je također zasigurno bilo katastrofalno. E, Catherine Ashton e, nije, nije briga, e, to je britanski problem bio koji se na nas odrazio, a sada Federica radi naravno onoliko koliko može i iskorištava okolnosti, ali potrebno je tu puno više. Potreban je netko tko sebe ne smatra samo službenikom vlade, već doista pravim predstavnikom komisije i netko tko zagovara europsku integraciju i tko, se, tko želi državama članicama izravno reći da moraju preuzeti odgovornost. U kritičnom smo jednom, sada je kritični trenutak, ne samo zbog odnosa sa Rusijom i naravno i zbog agresivnih politika Rusije prema Ukrajini, prema, to sve seže i do Sirije, ali naravno tu je i činjenica da imamo i situaciju sa SAD-om, ona je kakva je, a Kina, pitam se, znate li što je sa okvirom sigurnosti, obrane. Je li se pokušalo odrediti koliko smo u posljednjih godina dijelili kontrolu nad kritičnom infrastrukturom u Europskoj uniji. I tu ne mislim samo na kritičnu tehnologiju koju smo prodali. Govorim o kritičnoj infrastrukturi kao što su luke, baze i tako dalje. I naravno, tu je i velika ranjivost cyber sustava, naših cyber sustava. U ovom trenutku mislim da našim državama članicama treba jedan Pearl Harbor događaj u cyber svijetu kako bi se napokon probudile. U ovom parlamentu se zagovaramo integraciju, E, stalno sjedište, zajedničku nabavu, dijeljenje, e, jačanje kapaciteta, ulaganje u istraživanje i razvoj. Ali koja je svrha svega toga ako iza toga ne postoji niti politička volja, niti politički smjer, a ne postoji. To nije zato što nam nedostaje kapaciteta. Nismo ih i niti zato što nam nedostaje volje. Na primjer, tu smo čuli Mali, možemo spomenuti Siriju i tako dalje. Postoje li tu politička strategija? Jedno ključno pitanje u ovom trenutku i u teškim smo okolnostima i ponekad je to prilika da nešto postignemo. Vijeće sigurnosti un ne bi li to trebalo biti na vrhu liste naših prioriteta? Možemo li napraviti razliku ako, ne, ako nastavimo sigurnosnom vijeću dopustiti da bude paraliziran zbog zastarelog sustava. Je li to naš program? Nije. Evo ja sam gotovo da se molim, rekla bih, ali mislim da da bi jedan Pearl Harbor u kibernetičkom svijetu na kraju jedino takav događaj bi mogao potaknuti stvarno e, značajno djelovanje. A... Hvala lijepo. Gotovo smo došli e, do kraja ovog dijela e, našeg dnevnog reda i razmjene mišljenja. Ja bih eh, htjela iznijeti svoje mišljenje i svoje opaske na izlaganje našeg profesora, a nakon toga ćemo zamoliti profesora da se on očituje i da dade odgovore na naše pitanja, a onda ću ja zaključiti. Prije svega, eh, hvala vam profesore. Ovo je doista bilo jako zanimljivo izlaganje i jako zanimljiv doprinos. Slažem se s vašim mišljenjem o raznolikosti izazova dubioza, diskrepancija i e, podijeljenosti e, u, poziciji. Možda samo jedna opaska. Vezano za globalnu strategiju i zaključke vijeća iz 2013. godine, iz prosinca. Meni se sviđa to što su naše rasprave potpuno različite. Mi radije ne, ne govorimo o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Mi više govorimo o pesku. tehnički modaliteti ili o tome razgovaramo ili o, načinima na e, o načinima kako pogurati one koji nisu voljni djelovati i razmišljamo o percepciji izazova i približavanju te percepcije Europskoj uniji. Dakle, postoje različite vizije, različite vizije tih izazova među državama članicama Europske unije. A, ruska politika dovodi u pitanje i zapravo produbljuje tu razliku u viziji. Naravno, u tome uvelike, o tome uvelike doprinosi, doprinosi i ekonomski odnos s Rusijom. Mi se ne suzdržavamo od e, raspravljanja o tom pitanju. Mi raspravljamo o ruskom ponašanju, ruskoj politici. Ali, kada smo tražili diplomatsko djelovanje prema SAD-u, razgovaramo također i o modalitetima te sigurnosne panorame. Dakle, Rusija je važan netko, važan akter na istoku. Um, prisutna je i u Siriji gdje ona ima pozitivnu agendu, odnosno pozitivni program i u nekim drugim zemljama na istoku gdje ima negativan program. Naravno da je svima u interesu e, okončati rat. Ako modaliteti okončavanja rata nisu zadovoljavajući za Putina, on uvijek može pogurati Asada, to jest potaknuti Asada da primijeni svoje politike koje dovode do depopulacije i zapravo stvaranje još većeg vala imigranata. Mi zapravo Putinu omogućavamo da nas ucijenjuje. Zašto nam je potrebna diplomacija prema Trumpu? Mi smo vrlo... Ono što je on govorio u kampanji i e, zahtjeve koje iznosi u kampanji možda neće biti zahtjevi koji će izniti u svom e, govoru kada bude preuzeo funkciju, a možda to neće, neće biti i e, izazovi, to jest ispričavam se, zahtjevi njegove administracije. Jer ono što on govori je zapravo odgovarao i velikom dijelu evropske elite. Sad se postavlja pitanje tko će ispuniti te zahtjeve. I Želimo li postaviti neke kriterije vezano za naše temeljne vrijednosti kao što su demokracija, kao što je sprječavanje nezakonitih pripajanja. Ili, ili nam je ekonomsko načelo primarno i važnije od e, sigurnosti i e, prava ljudi koji žive u suverenim državama, barem u našoj blizini. Dakle, puno, puno pitanja se postavlja i moramo pronaći odgovor na njih. Profesore, izvolite. Hvala lijepo. I zahvaljujem na svim komentarima. Nastavit ću na engleskom. Mislim da je tako lakše. Što se tiče financijske strane, Hergaler je postavio to pitanje. Mislim da Europski fond za obranu zapravo stvara mnoge zabune. E, tu se govori o pet e, milijardi godišnje, ali mislim da to neće biti e, slučaj. Dio tog novca treba će doći iz država članica i da budem iskren, ne vidim da su države članice pretjerano spremne stavljati novac u taj fond. Dok god ne znamo što želimo zapravo sa politikom peska, onda neće ni Europski fond za obranu funkcionirati. Mi najprije moramo znati što želimo učiniti, a tek onda stvoriti okvir za to. Ako sam dobro shvatio, um, dakle, financirat će se iz toga slanje borbenih skupina. I slažem se sa gospodinom Danžanom u vezi onoga što je on rekao. čak i kada bi se slanje postrojbi u potpunosti financiranje kada čak i kada bismo financirali slanje postrojbi, postavlja se pitanje koje bi postrojbe išle. Ja mislim da se jednostavno kada je riječ o, kada je riječ o raspravama peska nemojte spominjati borbene postrojbe. Jer mislim da Mislim da, da nije dobro fokusirati raspravu na to, jer to neke države članice čine, a mislim da se na taj način izbjegavaju neka puno važnija pitanja. Što se tiče popisa što se tiče vodiča optimista za 2000, pesimista za 2017. godinu, tu je zanimljivo ovo što je rečeno o Kini. Dakle, u posljednjoj e, komunikaciji komisije bilo je riječi o potrebi za više reciprocitetnog odnosa s Kinom. Kina nam i nije tako daleko. I zapravo mislim da bismo trebali odustati od ideje da moramo biti stalno otvoreni prema svima. Naprimjer, SAD sebe vidi kao šampion slobodnog tržišta, ali niti su oni potpuno otvoreni u tom smislu. Mislim da bismo trebali sa Kinom imati jedan uravnoteženiji sporazum. I e, treba biti jasan da nećemo se upustiti u protekcionizam kad je riječ o Kini. E sad, e, zamislite e, prekid vatre u Siriji. moglo bi doći i do zamrznutog sukoba. Mogli bismo imati autonomne zone, nestabilne prekide vatre koje mogu eruptirati u bilo kojem trenutku. Hoćemo li mi, evropljani, biti jamci, jamci tog prekida vatre? Hoće li to biti netko drugi? Hoćemo li to prepustiti Rusiji ili Saudijskoj Arabiji? Zapravo na taj način riskiramo da imamo jedno područje gdje postajemo irelevantni i time bi situacija postala teža. Recimo da se te države okrenu Saudijskoj Rijadu ili Moskvi ili negdje drugdje kako bi oni osigurali sigurnost, za nas bi to postalo jedna dosta komplicirana situacija. Time se nadovezujem na još jedno pitanje koje sam htio postaviti. Bilo je pitanje o tome koliko daleko trebamo ići u tom pokušaju sporazuma s Rusijom, što možemo, dakle koliko daleko možemo ići u kompromisu. Ja mislim da bismo trebali biti realni. Krim se vrlo vjerojatno neće vratiti u Ukrajini, ali mi nemamo nikakvih a, instrumenata da tu nešto promijenimo. Mislim da bismo se trebali fokusirati na ono što jest realistično, a to je zaustavljanje sukoba na istoku Ukrajine. I tamo imamo mogućnost zamrznutog sukoba. A to dovodi do jednog još većeg pitanja. U globalnoj strategiji mi smo se distancirali od programa demokratizacije mi smo svjesni da ne možemo unijeti demokraciju izvana. Dakle, ako neka država želi uvesti demokraciju, vi je možete poduprijeti, ali ako oni to ne mogu, ali ako oni to ne žele, vi ne možete unijeti taj inženjering tamo. Drugo pitanje. Tamo gdje postoje demokracija, u našoj, dakle, demokracije u našem susjedstvu, bila to, bilo to u Turskoj ili Ukrajini, ali koje su problematične, e tu bi se trebalo postaviti pitanje kako mi možemo djelovati. Dakle, ne možemo proaktivno demokratizirati nedemokratske zemlje, ali možemo li stabilizirati demokracije koje već postoje u našem susjedstvu? I to je dosta jedno e, teško pitanje na koje je potrebno naći odgovor. Gospodin Danžao je u pravu. U konačnici ima jako malo država članica koje su spremne otići u borbu. Ja nisam intervencionist, ali smatram da ne, treba, da, da, da ne možemo biti pasivni ako želimo ostati e, lojalni a, e, evropskim načelima. Mi ne možemo neki puta ljude prepustiti e, samima sebi u teškim situacijama. Dakle, Malo je onih država članica koje su spremne otići u borbu i slati postrojbe u borbu. Kada je riječ o takvim operacijama, mislim da ćemo zadržati ad hoc situaciju. Dakle, osim Francuske, dakle, Francusko je glavni vojni partner Ujedinjena kraljevina. Dakle, Ujedinjena kraljevina odlazi iz Europske unije, Francuska se neće u potpunosti prebaciti u okvir NATO-a. Dakle, one države članice koje žele slati svoje postrojbe u borbu, one to čine izvan ovakvih okvira. I mislim da zapravo dugoročno to i nije tako pozitivno. I posljednja stvar koju sam htio reći, Ana Gomeš, vi ste u pravom. Mogherini ne bi trebala sada otići Trumpu, ne prije nego što postane predsjednik. Vidjeli ste što se dogodilo sa Abeom. I vidjeli ste da je japansko javno mnjenje je to doživjelo kao poniženje. Dakle, susret sa Donaldom i Ivankom nije, ni urodio plodom. Dakle, sada bi trebalo iskoristiti ovo vrijeme e, prije nego što e, on prisegne e, i zapravo napraviti neku vrstu platforme. Osmisliti što mi zapravo, sa čime želimo izaći, što Evropska unija želi reći i to učiniti prije nego što Trump dođe u Brisel ili negdje drugdje u Europu. Eto toliko. Hvala. Još jedan put vam zahvaljujem na komentarima. Hvala lijepo, profesore na vašoj nazočnosti. Bilo je jako zanimljivo, rasprava je bila jako zanimljiva. Želim zahvaliti svima e, zastupnicima, svim sudionicima. Sljedeće dvije točke dnevnog reda su e, točke i teme kojima se bavimo in kamera iz zatvorenih vrata, pa bih e, zamolila sve one koji nisu dakle koji, koji nisu ne bi trebali ovdje biti molim da napuste prostoriju dakle zastupnici politički savjetnici mogu ostati službenici europskog parlamenta kao i predstavnici komisije vijeća EEAS-a dakle to su osobe koje mogu ostati, a sve druge bih eh, ljubazno zamolila